Sljedeća točka na dnevnom redu usmeno pitanje komisiji o autonomnoj vožnji. Kao prvog govornika pozivam autora pitanja, gospodina Ismana Ejštoga. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući, poštovana gospođo Penice, dragi kolege i kolegice. Kao prvo, mislim da smo stavili ovu točku s pravom na dnevni red, zato što je to prema mom mišljenju vrlo važna tema i za budućnost Europske unije kada se radi o tehnološkom razvoju. Automobilski sektor, dame i gospodo, prolazi trenutno kroz jedan e, ubrzani razvoj. U proteklih deset godina napredni sustavi pomoći za vozača su postupno uvedeni i optimizirani a industrija je upravo najavila i sljedeći korak prema djelomično autonomnoj vožnji. Ove godine ćemo imati prvi modeli automobila s funkcijama djelomično autonomne vožnje, poput samostalnog pakiranja, sustava za izbjegavanje sudara ili pomoću služaju gužvi u prometu. E, to će izaći na tržište. Prva generacija potpuno autonomnih vozila e, je već u ubrzanom razvoju, a istraživači spominju sada već 2020. godinu kao e, početnu godinu za serijsko korištenje i proizvodnju takvih e, automobila. U Sjedinjeničkim državama već neko vrijeme se vrše terenska ispitivanja takvih automobila u redovnom prometu. Dakle, možemo vidjeti da je industrija već ostvarila značajni napredak. Pritom, se potencijal autonomne vožnje ne odnosi samo na automobilski sektor, već bi mogu dovesti do temeljnih promjena i za druge industrije poput logistike, poljoprivredu ili rudarstvo. Dolazi do drugačijeg razmišljanja po pitanju e, urbanog planiranja, kada se radi o mobilnosti, o e, prostornom planiranju ili o usmjeravanju e, prometa. To će sve omogućiti autonomna vožnja. Industrija trenutno dakle istražuje autonomna vozila i ubrzano se ta vozila razvijaju, a već se govori o mogućim, mogućoj primjeni te tehnologije, ali nažalost na razini Europske unije barem nemamo nikakve e, koncepte prema van, nikakve strategije kada se radi o e, upotrebi e, i ophođenju sa autonomnom vožnjom. A a znamo da postoje mnogobrojna pitanja vezana u sigurnost, vezana u cestovni promet e, i s tim u vezi Europska komisija mora zatim promijeniti odgovarajuće zakonodavne akte. Ne samo zato što bi tu trebali postaviti temelje za e, sigurni promet koji je od budućnosti na razini Europske unije, već isto tako što bismo trebali imati jasne okolne uvjete, jasnu regulativu, time bismo trebali dati sigurnost našoj automobilskoj industriji, trebali bismo omogućiti da bude konkurentna naspram e, drugih sličnih industrija poput Sjednih američkih država ili Azije i trebali bismo zadržati stale stara radna mjesta i stvoriti nova radna mjesta. I stoga bi Europska komisija trebala temeljno razmotriti sljedeća pitanja i pronaći odgovore na to. Kao prvo postavlja se pitanje vezano uz e, osnovnu odgovornost. Budući da tehnika u autonomnim vozilima preuzima one glavne zadaće, dakle upravljanje samim vozilom, treba razjasniti tko u slučaju sudara je odgovoran za nesreću. Je li Europska komisija već razmišljala o tome kako će se trenutni propisi o preuzimanju odgovornosti prilagoditi ovome. Zatim postoji otvorena pitanja vezano uz kibernetičku sigurnost i zaštiti podataka. Razmjena podataka među vozilima, ali isto tako i između vozila i infrastrukture kod autonomne vožnje trebaju ići u smjeru da se osigura sigurna, sigurni promet. Kako Europska komisija misli te podatke vozila, dakle zapravo podatke građane i građanke, građanki osigurati i zaštititi osnovnu infrastrukturu od kibernetičkih napada. Zatim isto tako na području infrastrukture isto tako postoje otvorena pitanja. Mogu li autonomna vozila se uključiti u postojeću prometnu infrastrukturu ili bi trebalo prilagoditi infrastrukturu i koju ulogu pritom bi trebali preuzeti države članice, a koje je Europska komisija kada se radi o financiranju promjene infrastrukture. I za kraj, što se tiče homologacije tipa vozila, tu se meni nisu tako javljaju dodatna pitanja. Gospođo povjerenice, autonomna vozila zahtijevaju posebne e, načine pregleda i verifikacije, a u trenutnom zakonodavstvu nemamo jasnih e, smjernica za to. Je li Europska komisija stoga razmislila da namjerava ehm, promijeniti zakonodavstvo e, prema pravilniku Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu. Eto, uz ta sva pitanja i uz pitanja koje će još postaviti moji kolege i kolegice ovdje u domu, ja bih isto tako još za kraj e, pitao Europsku komisiju je li e, razmišljala o tome da, to jest je li krenula sa radom izrade strategije za autonomnu vožnju u Europskoj uniji. Slažete li se s time da je u svijetu sve veće važnosti autonomne vožnje isto tako i nužna rana objava zelene knjige za autonomnu vožnju. Hvala vam lijepa. Eh, Hvala gospodine Ertug. U ime komisije ćemo povjerenicu se, Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Uvaženi zastupnici, povezano suradničko i autonomna vožnja također može poboljšati sigurnost protok prometa, povećati učinkovitost i performanse sustava prometa. Postoji potreba za stvaranjem više sigurnosti, energija i bolju suradnju na europskoj razini. Izjava je iz Amsterdama je jutros e, proizišla sa neformalnog vijeća i jasno je o tome i smatra da je ovo preduvjet za izradu europske strategije o povezanoj i autonomnoj vožnji. To se vijeće danas održava u Amsterdamu i zbog toga kolegica Bulc nije ovdje. Morala je prisustovati neformalnom vijeću, tako da danas e, vam se ja obraćam. Komisija je započela dijalog sa zemljama članicama i dionicima i iz javnog i privatnog sektora kako bi omogućila stvaranje jedne platforme za transportne sustave i kako bi organizirala e, e, okrugli stol između telekomunikacijskih i transportnih poduzeća. U duhu partnerstva komisija radi na razradi zajedničke europske strategije o povezanoj autonomnoj vožnji, a to će biti sastavni dio našeg programa za istraživanje konkurentnost i to je nešto čime ćemo, se pozabaviti u budućnosti. Tehnologija za autonomnu vožnju razvija se vrlo brzo, zahvaljujući sustavima za pomoć u vožnji, za poboljšanje ugodnosti vožnje i ti već postoje na tržištu i dolazi se sada do potpuno autonomnih vozila koje će uskoro, dakle kratko i srednje ročno moći sudjelovati u prometu. No, sigurnost se nikad ne smije ugroziti. Ja to želim jasno reći, odnosno napredovanje ka autonomnoj vožnji treba također osigurati da to ne doda nove rizike, nego da ih dapače ukloni. Vaše se pitanje odnosi na izazove upravo automatizacije, odnosno autonomne vožnje. Sadašnji zakonski okvir kojim se određuje ponašanje sudionika u prometu treba će prilagoditi kako bi se uskladilo sa potrebama autonomne vožnje i kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika u prometu. To zahtjeva reviziju ne samo međunarodnih konvencija o cestovnom prometu, naročito konvencije o cestovnom prometu iz Beča, nego također treba eh, revidirati i prometne propise zemalja članica. Gospodarska komisija UN-a za Europu već radi na tome na međunarodnoj razini kako bi se osigurala što veća razina sigurnosti komunikacija i zaštita podataka i privatnosti u svakom trenutku. To su svakako ključni elementi kako bi i javnost prihvatila ove novitete. Također brojne inicijative se poduzimaju po pogledu sigurnosti u okviru strategije za digitalno tržište kada je riječ o sigurnosti i o novoj uredbi o zaštiti podataka, odnosno postojaće jedan jedinstveni zakonski okvir za zaštitu podataka koji će se primjenjivati u cijeloj Europskoj uniji. Pitanje zaštite podataka postavilo se također i u okviru takozvane CES platforme. Kada je riječ o odgovornosti, inicijativa 2030 o autonomnim vozilima sada se počinje baviti tim pitanjem s ciljem da se utvrdi što i mijenja li se išta uopće kada je riječ o razini automatizacije. I Naravno tu imamo i izgradnju infrastrukture na koju će i ova tehnologija također utjecati i to također ocjenjuju stručnjaci i rezultati će se uklopiti u našu inicijativu za 2030. godinu. Također poboljšanje mobilnih mreža je nešto o čemu se raspravlja u kontekstu visoke e, e, radne skupine na visokoj razini o autonomnoj povezanoj vožnji. I na kraju još nekoliko napomena kada je riječ o, homologaciji i e, reviziji vozila. Dakle, visoka autonomna vozila mogu u velikoj mjeri se zadovoljavati zahtjeve homologacije poput emisija i također se održavaju rasprave na razini unece o potrebi prilagođavanja relevantnih zakona i propisa o tome. Hvala. Hvala vam, gospođo povjerenice. Sada imamo govornika u ime klubova zastupnika, u ime EPP-a, već tradicionalno, gospodin Polčak. Izvolite, imate dvije minute. Hvala gospodine predsjedavajući na riječi. Nažalost, ova važna točka je posljednja na našem dnevnom redu u četvrtak poslje podne, no na to se moramo priviknuti. Šteta je što klub Marine Le Pen i drugi skeptici nisu ovdje i nisu niti prisustvovali raspravi o utjecaju imigrantske krize na sektor prometa. No, u velikoj mjeri slažem se s onime što kaže gospodin Ertog, autor ovog pitanja. Industrija automobila je na početku nove ere, kao da prelazimo sa letičkih balona na zrakoplove. Dakle, mogu li naši proizvođači sa stručnjacima već e, ispituju potpuno autonomna vozila koja bi se trebala u nekoliko godina pojaviti na našim cestama. To će biti povijesni trenutak. No, kao što vidimo prema najnovijim podacima, put pred nama neće biti lak. Prema nedavnim statističkim podacima iz Kalifornije, a to je jedna od malobrojnih e, država u svijetu koja dopušta ispitivanje autonomnih vozila u prometu. U 15 mjeseci ispitivanja tesni vozači su izvijestili o gotovo 3000 slučaja kvarova. Primjerice, samo Mercedes-Benz je izvijestio o 1051 slučaju kvara u autonomnoj vožnji a imamo samo dva takva vozila koja su prisutna u Kaliforniji. Dakle, to su doista ozbiljna pitanja, ozbiljni problemi s kojima se suočavamo i zbog toga trebamo na prvo mjesto staviti sigurnost na cestama. Očito je da u određenim uvjetima nema načina izbjeći nesreću, nezgodu autonomnih vozila u prometu, bez obzira na to koliko ta vozila bila tehnološki napredna. I onda će se postaviti pitanje tko je odgovoran za takve kvarove i za njihove posljedice. Dakle, ponavljam pitanje komisiji. Kako ćemo prilagoditi sadašnji zakonski okvir kako bi se povela računa o tome. Povjerenica je spomenula izmjene i dopune konvencije iz Beča i naravno s time se moramo složiti. pane poslanec. Hvala. U ime socijalista i demokrata, gospođa Ajala Sender. Tri i pol minute, izvolite. Hvala. Hvala također na veliko dušnosti. Naravno, industrija automobila sada želi doista ući u novo doba. Stigli smo do kraja doba automobila na benzinski pogon e, sa vozačima i sada ulazimo u doba robota koje će polako zamijeniti ljude, a zamijenit će nas ili nas već e, e, zamjenjuju u određenim područjima, no ipak vožnja je nešto što stvara emocije, izaziva emocije. Mi smo vozača pretvorili zapravo u krivca. Evo, ja bih htjela da tu budemo vrlo oprezni. Naime, kada je riječ o zrakoplovima imali smo isti problem. Zrakoplovi su toliko automatizirani da u, trenutku poteškoće pilot u nekim slučajevima ne može niti intervenirati, ali tko je osmislio te sustave automatizacije ne neka viša sila, nego inženjeri koji nisu nepogrešivi. Dakle, pred pretjeranom automatizacijom ne možemo zaboraviti koje su posljedice ovih mjera koje poduzimamo. Što možemo učiniti? Naravno, sve ono što će smanjiti broj nesreća i žrtava. Naravno, kada govorimo o vozačima moramo voditi računa također i o drugim sudionicama u prometu i voditi računa o socijalnim aspektima i tu treba doista biti oprezan. Ako doista dođe do potpuno autonomne vožnje, dakle kada govorimo o autonomnoj vožnji, čini se da nitko neće upravljati tim vozilima, no ipak to se događa, imamo vozača koji je izvan vozila, ali koji su rizici, koji je zakonski okvir. Dok inženjeri razvijaju autonomnu vožnju, mi moramo i dalje rješavati problem onečišćenja. A ovaj novitet će imati svoj učinak. Moramo razmišljati i o mogućnosti smanjenja onečišćenja. I želim e, još naglasiti da se čini da željezničke sustave želimo prebaciti na cestovna vozila, a mi se još bavimo revizijom paketa za željeznice. U ovom slučaju treba postojati jasan pravni sporazum prije nego što počnemo svašta izjavljivati kao što činimo sada. Postoji čitav niz pilot projekata koji nisu niti interoperabilni, niti međusobno uklopivi, tako da se u potpunosti slažem sa gospodinom Ertugom. Moramo što prije donijeti bijelu knjigu koja će se baviti svim tim aspektima kako bismo izbjegli fragmentiranje i negativan učinak na društvo. Naime, socijalna prava, troškovi, dakle gospodarski učinak i na privatni i na javni sektor su nešto što treba pomno proučiti prije nego što se počne govoriti o vozačima koji umjesto da drže volan čitaju kao što se čini recimo u vlaku. Hvala. U ime EKR-a gospodin Zlotovski ima riječ. On je naš stalni predstavnik EKR-a za danas. Hvala gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Budućnost prometnog sektora je nešto o čemu treba razmišljati sada, jer svaki dan donosi nove zamisli i nove inovacije na koje naš zakonodavni okvir još nije spreman. Autonomna vozila nisu tek u povojima, to je ideja koja se već ostvaruje, a također je i u planovima brojnih proizvođača. Ova revolucija će nam možda pomoći u rješenju mnogih problema s kojima se danas e, nosimo, kao što je to mobilnost i okoliš. Inteligentna, pametna, autonomna vozila i automobili znači će bolji protok prometa, manje nesreća, bolje korištenje resursa i ono što smo vidjeli također i prošli tjedan, znači će revoluciju u prometu robe. No, takva revolucija zahtjeva dobru pripremu, naročito kada je riječ o budućnosti i tržišta rada. Dakle, mislim da Europska komisija treba provesti sve potrebne analize o rasprostranjenoj upotrebi takvih vozila. Hvala na vašim važnim napomenama. A sada gospođa Dita Harancova u ime kluba ALDE. Imate minutu i pol. Hvala. Čuli smo o svim čudima koja mogu donijeti autonomna vozila. Ja se osobno radujem tome što će moj automobil biti potpuno povezan, no kao zakonodavci za sve uzbuđenje također tu imamo i brojna pitanja koja ne smijemo zanemariti u izradi naših zakona. Kako ćemo prilagoditi našu industrijsku politiku, kako ćemo osigurati da ta vozila budu sigurna na cestama i od cyber napada? Kako ćemo zaštititi prava potrošača razmjenjujući više podataka? Kako ćemo riješiti pitanje osnovne odgovornosti? To su toliko složena pitanja da ćemo se morati njima dugo baviti. Naša tradicionalna automobilska industrija mora sudjelovati u bilo takvom, takvom razgovoru. Budući da je ovo pitanje šire od bilo kakvih tehničkih aspekata, partnerstvo treba obuhvatiti sve dionike. No sama industrija treba proaktivno razmišljati o privatnosti, i cybersigurnosti, upravljanju podataka, upravljanju cestama i o novim poslovnim modelima. Automobilska industrija treba biti svjesna toga da se treba brzo prilagoditi i promijeniti, a ako to propusti učiniti niti jedno europsko poduzeće, što znači i neprometna poduzeća neće zadovoljiti takve standarde. Budućnost povezanih vozila i naše gospodarstvo će se temeljiti na korištenju tehnologija za poboljšanje iskustava i života građana. Iz svih navedenih razloga iskustvo vožnje može biti bolje i sigurnije. Učinimo to, ali učinimo to sada. Hvala vam. Hvala lijepa. U ime zelenih, gospođa Imate tri minute, izvolite. Dragi kolege, već imamo uskoro ćemo imati autonomno vozilo za deseta godina. To su revolucionarne promjene, a trenutno ovdje izmišljamo pravo robota u ovome domu. I zato nam trebaju zakonski propisi. Trebamo postaviti prava pitanja. Tko će biti odgovoran u slučaju nesreće, budući da nema vozača? Hoće li to biti proizvođač vozila ili netko drugi? I kako možemo biti sigurni da su proizvođači sve dobro odradili kako bi taj automatizirani automobil ispunio sve važeće norme. Više neće biti autoškola, sada nam treba i novi zakon za cestovni promet kako bi se zajamčila cestovna sigurnost. No prije svega nam treba transparentnost kako potrošači ne bi bili žrtve žestoke konkurencije među proizvođačima i među državama članicama. kako se danas vidi kada je riječ o testiranju emisija, niti jedan proizvođač ne poštuje europske norme, a građani su ti koji koje se kažnjava. To vidimo i u anketama javnog mnjenja u Francuskoj Belgiji nakon skandala Volkswagen od prošle godine, a u ostalom je parlament vodi istragu uh, u tom uh, smislu. Vi u vašoj komunikaciji spominjete da je potrebna um, međunarodna suradnja među proizvođačima. Ja bih otišla korak dalje. Treba nam Europska agencija za homologaciju uh, za testiranje emisija, a sutra za automatizaciju. I to nas dovodi do pitanja goriva. Kako će voziti ova vozila? Hoće li to biti druga generacija dizel vozila? Naravno da ne. Znamo da to izaziva rak svake godine i to je samo prevara za potrošače. Dakle, čemu to služi? Treba nam vozilo koje će uistinu manje zagađivati. Isto vrijedi za samo vozilo. Ako automatizirano vozilo bude način da se ponovno pokrene konkurentnost u automobilskom sektoru, kako bi se ugušili ogušila ostala prometna sredstva i kako bi se dovelo do još većeg prometnog zagušenja u gradovima, čemu onda to služi? Ne, mislim da taj e, automatizirani automobil treba biti e, stup e, novog načina gospodarstva kao što je primjerice zajedničko korištenje automobila. Osim toga, hoće li države obaviti konzultacije sa gradovima i lokalnim vlastima kako bi se ponovno revidirali planovi, e, urbanistički planovi. Isto tako se moraju poštivati zone koje su već određene. Što će biti sa milijunima evropljana koji rade kao vozači? Zakonodavci vrlo često ne znaju kako reagirati kada se nađu pred bitkama koje vode taksisti sa Uberom. A mislim da ćemo se svi tu naći pred gotovom činjenicom i što će onda biti, hoće li odustati od automatiziranog vozila i sada ću zaključiti E, mislim da je ovo revolucija u automobilskom sektoru i to nam je potrebno. Međutim, mislim da trebamo naučiti iz grešaka proizvođača u posljednjih nekoliko godina. Tehnologija neće dati rezultate ako iza nje ne budu pametna ljudska bića. Hvala. Proszę o przestrzeganie limitów czasowych. Naprawdę bardzo to proszę. Hvala. W imieniu e, Grupy Zielonej wystąpiła pani poseł, a teraz posłowie. E, Mm, Sada ćemo imati neke druge zastupnike. Kao prvo gospodin Koch na minutu i po. Ja, liebe und ich freue mich. Dragi kolege, dragi kolegice, veselim se što pravo vremena raspravljamo s Europskom komisijom o autonomnoj vožnji. To je naličje medalje, dakle digitalizacija i industrija su tu usko povezani. Niti jedan drugi sektor nema mogućnosti tako duboko korijenito promijeniti e, naš prometni sektor. Dakle, imamo vozila koje će voziti autonomno bez vozača i stoga bi trebalo i pravno gledano prilagoditi postojeće zakonodavstvo samostalna vozila nisu samo izuzetna prilika da povisimo sigurnost na cestama, budući da preko 90% svih nesreća e, s motornim vozilima e, se događaju zbog ljudske pogreške. Isto tako će to doprinijeti održivosti prometnog sektora, točit će se manje goriva, bit će bolji prometni tokovi i smanjit će se prometne gužve a kao treće oni i mogu jačati e, Europu kao industrijsko i tehnološku lokaciju. To je budućnost i to pokazuju testovi na cestama u Njemačkoj. Sada trebamo vidjeti što treba napraviti po pitanju zaštita podataka, pri čemu mislim na napade od strane hakera i na razmjenu informacija. Isto tako treba razjasniti pitanja vezano za odgovornost. Ako ipak dođe do nekog sudora kojeg se nije moglo izbjeći, čak i etička pitanja trebamo uzeti u obzir, jer na posljedku će u djeličku sekunde samostalno vozilo e, odlučiti e, hoće li se je li bolje da se sudari sa drvom sa strane ili da udari nekog čovjeka na cesti. Isto tako trebamo Bečku konvenciju iz 1968. godine preraditi i prilagoditi diljem Europske unije. Hvala vam. Dank. Eh, Koch. Mm, pan posao Andres Mamikins, jedan minuta, Hvala, sada riječ ima zastupnik Mamikins na jednu minutu. Ekscelencije, uvaženi kolege, za one koji su gledali Zvijezdane staze, svi znaju da je ova trenutna razina tehnološkog e, razvoja takva da omogućuje samo ograničenu autonomiju, međutim to će se povećavati tijekom vremena. Osnovno pitanje je sigurnost. Elektronika i ostali sustavi trebaju biti vrlo napredni, što uključuju isto tako i mogućnost e, testiranja inspekcija koje su bitno različiti nego za obična vozila. Sljedeće pitanje je sigurnost, dakle nitko ne želi da mu se ukrade automobil i zato ja u potpunosti podržavam ideju da Europska komisija zajedno sa državama članicama krene u postupak izrade strategije za ovo područje prometnog sektora. Međutim, Skynet, virtualna inteligencija, e, ne bi trebala dovesti do toga da se uskoro dogodi da i roboti imaju prava i da ćemo se morati baviti pitanjem koliko imamo kontrole nad vlastitim životima. Sada riječ ima kolegica Bilbao Barandika. Hvala. Hvala predsjedniče. Povjerenice, mislim da razvoj tehnologije u autonomnim vozilima zapravo postavlja čitav niz pravnih pitanja koja se mogu riješiti samo na razini Europske unije. Ne radi se ovdje samo o zakonodavstvu, nego i o strategijama za javna ulaganja. Javna ulaganja bit će od ključne važnosti ako želimo imati međusobnu povezanost između vozila i infrastrukture. To ima veze sa širokopojasnim internetom i isto tako nam je važan i program Galileo, međutim tu imamo kašnjenja i manjak proračunskih sredstava. Dakle, trebaju nam koordinirana ulaganja koja će zamčiti da će ta vozila uistinu moći koristiti svoj puni kapacitet diljem Europske unije. Bilo bi žalosno kada bi problemi vezani uz propuste u državama članicama da se ispune ciljevi u području javnih ulaganja dovedu do toga da e, se e, onemogući funkcioniranje tih vozila. Osim toga, trebamo isto tako vidjeti i što je sa MTNT-em. A obilježja tih autonomnih vozila promijenit će čitavu koncepciju profesije profesionalnih vozača i prijevoznika, dakle njihova obuka i sposobljavanje bit će drugačije, ovo što sada rade neće biti moguće buduće i neki možda neće više niti moći obavljati tu djelatnost. <clears throat> E, e, Hvala. Andor Deli. Imate minutu i po. Hvala predsjedniče, gospođo povjerenice. Već imamo na raspolaganju svu potrebnu tehnologiju koja bi omogućila da se vozila pokreću bez aktivnog sudjelovanja vozača. Međutim, to nosi sa sobom i čitav niz izazova i e, pitanja, dakle pitanja odgovornosti u slučaju nesreće, pitanja privatnosti, zaštite privatnosti i tako dalje. Također je bitno pitanje cestovna sigurnost, to mora biti naš prioritet, posebno je važna sigurnost najranjivijih skupina kao što su e, pješaci i biciklisti. Jedan dio ove jednadžbe su i međusobno povezana vozila, odnosno njihova uzemna komunikacija. Dakle, ta tehnologija razmjene podataka bi se trebala primjenjivati i na kamione. To bi nam omogućilo da se poboljšaju radni uvjeti vozača, da se e, ubrzaju postupci i da se približimo ciljevima u području smanjenja emisija. Ključni zadatak je uspostava zakonodavnog okvira kojim će se omogućiti održiva primjena novih tehnologija te omogućiti korištenje inovacija u budućnosti. Moramo uskladiti ciljeve i interese, to je izazov, međutim ne možemo spriječiti tehnološki razvoj i to e, znači da je tim hitnije da donesemo odgovarajući zakonodavni okvir. Komisija može u tom računati na pomoć Europskog parlamenta. Hvala. Zastupnik Pospišil. Hvala predsjedniče. Ova rasprava je iznimno zanimljiva povjerenice, ja uistinu vjerujem da je dobro da Europska komisija izradila, odnosno da izradi sažetak e, pitanja vezano za autonomna vozila. E, naime, ta na ta pitanja će morati reagirati i države članice. Ja osobno ovdje vidim tri ključna područja koja se tiču autonomne vožnje, posebno e, kada je riječ o predstavnicima država članica. Kao prvo, to su pravna pitanja, to smo već čuli. Zatim tu je pitanje kako se prilagoditi e, cestovnoj infrastrukturi, odnosno kako tu infrastrukturu prilagoditi tehnologiji. Zatim Sigurnost na internetu. E, kada je riječ o pravnoj problematici, e, sve potencijalne izmjene trebale bi se dogoditi na razini Europske unije. Prema načelu subsidijarnosti bilo bi krivo kada bi svaka država članica prilagodila vlastito e, zakonodavstvo u slučaju uvođenja autonomne vožnje. I ono što je iznimno važno jest pitanje pravne odgovornosti. Moramo jasno znati tko je pravno odgovoran za pokretanje i vožnju tih autonomnih vozila. Hoće li to biti proizvođači ili pak korisnici. Zatim, infrastruktura to je još jedno pitanje o kojemu moramo raspravljati na razini Europske unije, a ne na razini država članica. Ne smijemo imati situaciju da svaka država članica ima vlastite propise. Dakle, to su sve teme koje e, zapravo imaju snažnu europsku dimenziju. Hvala. Kolegica Sander. Hvala. Uvaženi kolege, povjerenice, autonomno vozilo je tehnološki san koji će uskoro postati stvarnost. Već danas se na tržište stavljaju poluautonomna vozila koja se sama zaokreću, koja sama koče i sama se parkiraju. Sutra vozač neće biti više ništa drugo nego putnik u vlastitom automobilu. E, jasno je da se tu mnogo dobiva na udobnosti i na vremenu. Međutim, u području sigurnosti se očekuju najveći pomaci, jer veći dio 26 tisuća e, stradalih na europskim cestama je uzrokovano e, ljudskim greškama. Koliko se života može spasiti zahvaljujući novim tehnologijama? Istovremeno, e, tu još postoje brojna pitanja i preporuke koje trebamo razriješiti. Već smo čuli neka od tih pitanja, no ponovit ću tko će biti pravno odgovoran u slučaju nesreće, kako prilagoditi cestovnu i telekomunikacijsku infrastrukturu ovoj novoj situaciji, na koji način koordinirati e, korištenje ceste od strane različitih sudionika u prometu. Na cestama će autonomno vozila biti međusobno povezana, dakle e, kako se osigurati protiv piratstva i što će biti sa zaštitom podataka. Ako uspijemo odgovoriti na koordiniran način na ova postavljena pitanja, Europa bi mogla uistinu postati predvodnikom u ovoj novoj industrijskoj revoluciji. Hvala. Hvala i vama. Sada smo došli do spontanog javljanja za riječ. I sada riječ ima zastupnik Usoji. Asistență pentru conducătorii autovehiculor sunt deja o realitate. Curând vom avea conducerea parțială auto. Vozila već su stvarnost. E, za im, neko vrijeme ćemo imati semi e, poluautomatizirana vozila, isto tako i automatizirano parkiranje. Isto tako ćemo buduće imati vozila koja će se sama kretati. Komisija mora definirati strategiju kako bi prilagodila zakonodavstvo toj novoj stvarnosti. Važeće zakonodavstvo koje se odnosi na pravnu odgovornost, ali isto tako i na sigurnost, tako je da zapravo to dovodi do čitavog niza komentara, tu je pitanje homologacije vozila, Zatim tu je pitanje infrastrukture u državama članicama. Sve to skupa mora uzeti u obzir dolazak novih vozila u automobilskom sektoru. Hvala. Gospodin Kelly, hvala lijepo. E, ova rasprava je u istinu fascinantna. Imam nekoliko pitanja, možda će povjerenica moći odgovoriti ili ćemo barem dobiti pitanja s vremenom. Dakle, e, kakva je vjerojatnost e, da se prihvati e, ta prisutnost autonomnih vozila na cestama, posebno u prvoj fazi? Drugo, spomenuta je pravna odgovornost u slučaju nesreće. Tko će biti odgovoran? Putnik ili možda vlasnik koji ne mora biti prisutan u tom trenutku? I tu je pitanje i troškova odnosno cijene vozila, hoće li, to biti, ta vozila biti skuplja ili jeftinija od postojećih vozila i zatim što se tiče e, konferencije COP21, hoće li to dovesti do smanjenja ili do povećanja emisija? Mislim da je to jako važno pitanje. Hvala. Uh, Hvala lijepo. Once again, dziękuję bardzo panie przewodniczący. Još jedanput e, lijepo pozdravljam. Uvaženi kolege, htio bih e, zahvaliti svim kolegama koji su uveli ovu temu na dnevni red. Tehnologija se razvija iznimno brzo. Vjerujem da je automatizirana vožnja nešto na što se moramo pripremiti. Europska unija je predvodnik u svijetu kada je riječ o inovacijama, međutim smatram da bismo trebali obratiti pozornost na uredbu o cestovnom prometu. Dionici iz moje zemlje kažu mi da će autonomna vožnja pomoći sa zagušenjem u prometu, no mislim da bismo trebali imati dovoljno propisa.

Hvala. I hvala vam na e, tome što ste jedan od najaktivnijih zastupnika u parlamentu. Ovdje imamo samo još deset zastupnika inače. Zahvaljujem e, dakle i naše gošći iz Europske komisije i da mi riječ izvolite gospođo Tyson. Hvala. Zahvaljujem također e, kolegama zastupnicima na vrlo dragocijenim doprinosima. Uvaženi kolege, zastupnici, ovdje se nalazimo pred razvojem novih tehnologija. Njihov razvoj je još e, u tijeku, dakle vidimo njihov početak, ali ne i kraj i zato se tu postavlja čitav niz pitanja, a upravo iz tog razloga smo se mi odlučili i načeti ovu temu, te ćemo je vrlo budno pratiti. Ovdje su bitna pitanja kao što su znanstvene istraživanja, sigurnost, pravna odgovornost, konkurentnost, utjecaj na tržište rada, zaštita privatnosti, zaštita podataka, financiranje, tko će platiti e, za e, trošak cestovne infrastrukture, e, javno-privatno ulaganja, javno-privatno partnerstvo, dakle što će sve to dati i što do čega će dovesti. Zatim tu je isto tako i zakon o cestovnom prometu, inspekcije, testovi i tako dalje zatim e, kako će to utjecati na emisije i na klimu. To su samo neka od pitanja, sigurno će ih biti i više. Današnja rasprava je tek početak, a nakon toga će oslijediti čitav niz rasprava. To je jedan dugačak put na koji smo krenuli zajedno kako bismo razumjeli sve implikacije i kako bismo mogli njima upravljati na pravi način. To će utjecati na prometni sektor, na čitavo društvo, ali isto tako i na naš konkurentski položaj. Ovaj put je već počeo u smislu da Europska komisija nije ostavila stvari da se sami razvijaju. Od 2014. smo osnovali platformu koja omogućuje da pratimo zbivanja u tom području. Tu smo već imali i prvobitno izvješće u siječnju 2016. godine, a komisija je objavila neku vrstu glavnog plana, odnosno to će učiniti tijekom godine kako bismo mogli strukturirati svoje djelovanje. Također postoji i skupina visoke razine koja se bavi automobilskom industrijom i oni također rade na izradi putokaza. U sklopu te radne skupine 2030 eh, Vode se široke konzultacije vezano uz autonomnu vožnju iz svih navedenih razloga, a i zato što komisija radi na, izradi glavnog plana. Mogu vam reći da ove godine nećemo predstaviti zelenu knjigu, međutim mi ćemo proizvesti jedan dokument koji ćemo svakako proslijediti parlamentu i mislim da ćemo se još često sastajati i pokušati razgovarati o ovoj važnoj temi. I mislim da se nadam da mogu računati na vašu dobru suradnju. Imaćemo mnogo toga o čemu ćemo još razgovarati. Mislim da to treba sagledati kao jedan pozitivni izazov. Hvala. Hvala vam povjerenice na dolasku, hvala vam na vašim govorima i želim također zahvaliti svim zastupnicima koji su ostali na ovom sastanku. Također zahvaljujem na vrlo vrijednim komentarima. Nije nas bilo mnogo, ali je zato kvaliteta rasprave bila na iznimno visokoj razini i sada ću zaključiti raspravu pod ovom točkom.